Nekoliko odbora je odlučilo krenuti sa interinstitucijskim pregovorima prema pravilu 69c stavku prvom iz našeg poslovnika izvješća na kojima se temelje ovi mandati za pregovore su e, nešto što možete naći na plenarnoj, e, internetskoj stranici i e, imamo i njihove, naslove koje će se objaviti u zastupniku od ove plenarne sjednice a može se ostaviti sednji prag zastupnika i onda do sutra, do 30. E, studenog do 23. sata se može postaviti zahtjev da se glasa o tim e, mandatima. Ako nema nikakvih zahtjeva za glasanje do tog roka, onda